Good Dobro jutro svima, molim vas sjednite, pripremite kartice za glasovanje jer smo na početku glasovanja koje će se odvijati elektronički. Okay, so the first... U redu prvo glasujemo o e, privremenom sporazumu o e, alkoholnim pićima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugo, privremeni sporazum još jednom, ovaj puta emisijama e, CO2 iz lakih dostavnih e, vozila. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Također privremeni sporazum o pojedinačnom korištenju plastike. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo o nacrtu prijedloga rezolucije o nekoliko prigovora o genetski modificiranim proizvodima. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ista stvar ovaj put e, za kukuruz. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno, usvojeno. A sada o MON 8743, modificirani kukuruz, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada modificirani pamuk. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno. A sada glasujemo o usmenom pitanju koji se tiče strategiju e, dugoročne e, smanjenja e, emisija. To je usmeno pitanje komisiji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno. Ovo mi se čini kao da je isto. Ovdje opet piše komisija. Dobro. A sada glasujemo o istom usmenom pitanju, ali pitanje je postavljeno vijeću. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. A sada nacrt mišljenja koji se tiče implementacije pravnih e, odredba, a koje se čite, tiče nadzora decentraliziranih agencija. Kompromisni amandman 1 za protiv suzdržani u svesi, amandman 8 za protiv odbija se 9 za protiv suzdržanih usvaja se kompromis 2 za protiv suzdržanih usvaja se kompromis 3 za protiv suzdržanih usvaja se amandman 22 za protiv suzdržanih odbija se 23 za protiv suzdržanih usvaja se 24 za protiv suzdržanih. Još jednom za, da. Usvaja se 25 za, protiv, suzdržanih odbija se, kompromis 4 za, protiv, suzdržanih usvaja se, 30 za, protiv, suzdržanih, provjeravamo 30. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31 u dva dijela. Prvi dio tko je za. Protiv. Provjera. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se drugi dio za. Protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 1 za protiv suzdržanih usvaja se i konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje, zatvaram, usvaja se. Now we are voting on a a sada glasamo nacrtu izvješća o minimalnim zahtjevima za ponovno korištenje vode. Dobro. Amandman 114 za. Protiv suzdržanih odbija se 115 za. Protiv suzdržanih odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Amandman 2.29 za protiv provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 2.33 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. Kompromis 3 za. Protiv. Suzdržanih usvaja se. 2.37 za. Protiv. Suzdržanih odbija se. 2.38 za. Protiv suzdržanih odbija se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržanih provjera. Zatvoreno glasovanje usvaja se. 2, 77. Tko je za? Protiv suzdržanih odbija se? Da. Provjeravamo 277. Zatvoreno glasovanje odbija se. 278 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 283 i Agri 34 za, protiv suzdržanih usvaja se 292 za, protiv suzdržanih odbija se. Kompromis 5 za, protiv suzdržanih usvaja se. Agri 40 za, protiv suzdržanih usvaja se. Sljedeći je ispao 5a, kompromis 5a za protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis 6 za protiv suzdržanih usvaja se. Jako ste dobro bavili posao sa ovim kompromisima. 3, 3, 9 za protiv suzdržnih usvaja se. 3.40 za protiv suzdržanih odbija se. 3.41 za protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis 7 za protiv suzdržanih usvaja se. 3.53, oprostite, kompromis 14 za protiv suzdržanih usvaja se. 3 53. Tko je za? Protiv? Pučani su za ili protiv? Za? Onda se usvaja. Agri 46 za, protiv, suzdržanih. Opet nisam vidjela što misle pučani. Da, usvaja se kompromis 8 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Amandman 391 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 395 za, protiv suzdržanih usvaja se 396 za, protiv suzdržanih odbija se 59 za, protiv suzdržanih usvaja se 396 za, protiv suzdržanih odbija se 60 za, protiv suzdržanih usvaja se 399 za, protiv suzdržanih usvaja se 400 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Agri 53 za, protiv, suzdržanih usvaja se. A, ne, ovaj je ispao. 404 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 62 za, protiv, suzdržanih odbija se 408 za protiv suzdržanih odbija se 409 za protiv suzdržanih odbija se 410 za protiv suzdržanih odbija se 411 za protiv suzdržanih odbija se kompromis 11, 11.7. E, za protiv suzdržanih agri 55 za protiv suzdržanih usvaja se agri 56 za protiv suzdržanih usvaja se 66 za protiv suzdržanih odbija se 67, ne, ne, tu nećemo glasovati. Kompromis 12, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 13, za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 426 za, protiv, suzdržanih. Pučenih su za ili protiv, onda se usvaja. 430 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 78 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 431 za, protiv, suzdržanih odbija se. 81 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 82 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 434 za, protiv suzdržanih usvaja se. 84 za, protiv suzdržanih usvaja se. 437 za, protiv suzdržanih odbija se. 438 za, protiv suzdržanih odbija se. 88 za, protiv provjera. Zatvoreno glasovanje, usvojeno. 439 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 440 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 441 glasu pa ćemo za dodatak 441 za protiv odbija se 443 ne ne 444 za protiv sudržanih usvaja se 92 za protiv suzdržanih usvaja se 446 za protiv sudržanih usvaja se 448 za, protiv suzdržanih usvaja se. 93 za, protiv suzdržanih usvaja se. Kompromis 14a za, protiv suzdržanih usvaja se. Agri 1. Agri 1 za protiv suzdržanih odbija se. 126 za, protiv suzdržanih odbija se. 127 za, protiv. Pučani za ili protiv usvaja se. 130 za, protiv suzdržanih odbija se. 3 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 131 za, protiv, suzdržanih odbija se. 4 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Agri 10 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 139 za, protiv, suzdržanih. A idemo ponoviti za. Protiv suzdržanih usvaja se. 140 za. Protiv suzdržanih odbija se. 5 za. Protiv suzdržanih usvaja se. 141 za. Protiv suzdržanih usvaja se. Agri 11 za protiv, suzdržanih usvaja se. 144 za, protiv, suzdržanih odbija se. 151 za, protiv, suzdržanih. Zeleni guve... vi niste glasovali, 151 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 152. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Agri 14. za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 13. za, protiv, suzdržani odbija se. 154. za, protiv, suzdržani usvaja se. Osmi za protiv suzdržani usvaja se. 155. za protiv suzdržani usvaja se. 156. za protiv suzdržani odbija se. Deseti za protiv suzdržani usvaja se. 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Agri 18. s usmenim amandmanom. Je li itko protiv tog usmenog amandmana? Nije. Dakle, glasat ćemo s usmenim amandmanom. Tko je za? Agri 18. A uz usmeni amandman. Protiv. Suzdržani usvaja se. 179. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 180. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 181. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 182. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 183. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 193. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Agri 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 195. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 196. i Agri 23. tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 198 se ne razmatra. A ne, glasamo 198. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 199. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 200. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, glasamo u 201. Da. 201. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 203. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 204. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 205. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 207. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Agri 25. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 210. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 211. i Agri 26. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. I konačno e, glasanje dakle, o tekstu u cijelini elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Now we are voting on a draft report. sada na e, prijedlog izvješća o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Amandman 70. Tko je za? Nitko. Tko je protiv? Odbija se. Imko prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 21. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. Kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. Kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 10 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 13 za, protiv suzdržani usvaja se. 35. za, protiv, suženi, usvaja se ko drugi za, ne, oprostite, Kompromisni 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 33. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 26. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116. Tko je... Ne, taj i se povlači. Kompromis je 26. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 136. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 138. Za protiv suzdržani usvaja se. 139. Za protiv suzdržani usvaja se. 140. Za protiv suzdržani usvaja se. 143. Za protiv suzdržani usvaja se. 145 za protiv suzdržani usvaja se. Inko 9 za protiv suzdržani usvaja se. 147 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 34 za protiv suzdržani usvaja se. 35 za protiv suzdržani usvaja se. 154 za protiv. Provjerit ćemo. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 156. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 157. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis je 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 37. Za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 163. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 164. Za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 183. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. Za. Jesu li pučani protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. E, odbija se i to glasovima različitih klubova. Kompromis četiri za, protiv, e, usvaja se Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se 23, za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni broj 6, za, protiv, suzdržani, usvaja se Kompromisni osmi za protiv suzdržani usvaja se. Imko A za protiv suzdržani usvaja se. Imko D za protiv suzdržani usvaja se. Imko E za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni sedmi za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 12 za protiv suzdržani usvaja se. 32 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 16 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 48 tko je za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni broj 14 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 15 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 17 za protiv suzdržani usvaja se. 18 za protiv suzdržani usvaja se. 62. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko C2, tko je za? Ne. Neću inzistirati. Amandman prvi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 1 za protiv suzdržani usvaja se i glasanje u tekstu u cijelini elektroničkim putem otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Toliko kompromisnih amandmana je ovdje bilo. E, čestitam na tom e, radu. sada prelazimo e, na glasanje o prijedlogu izvješća o provedbi direktive 128 o održivoj uporabi pesticida. Započet ćemo s amantmanom broj 55, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 14 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 1 tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 67 tko je za protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. E, možda sam e, pogriješila zbog liberala, dakle zatvoram glasanje, usvaja se. Kompromisni broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 26, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87. tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatran glasanje usvaja se. 90. To je glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 96. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 102. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 100. Za, protiv. Što kažu liberali? Liberali su protiv. Odbija se. 101. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni broj 4, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 111, tko je za, e, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni 30 za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 10 koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. 128 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni broj 11 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Sto četrdeset šest tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 147. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 148. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 150. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 158. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 169. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se e, Pučani su bili za ili protiv? E, da, onda se usvaja. 162. koji je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedmi kompromisni za, protiv suzdržani usvaja se. Osmi kompromisni za, protiv suzdržani usvaja se. 197. za, protiv suzdržani odbija se. 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se odbija se. 168. za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. za, protiv, suzdržani, odbija se. 170. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 174. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 178. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 188. <clears throat> za protiv suzdržani odbija se. 194. za protiv e, zeleni. Jeste li za ili protiv? Ponovit ćemo. 194. tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 196. za, protiv, e, provjerimo jer je različito ovisno o klubovima. Odnosno unutar klubova. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Gospodin Hausling nije zadovoljan. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 199. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 207 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 221 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 220. Imamo jedan dodatak, dakle 225 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 223 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 238 za, protiv, suzdržani, usvojeno.

protiv, suzdržani, odbijeno. 246 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 248 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 250 i 251 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 252 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 253 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 254 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 255 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 256 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 257 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 258 i Agri 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 260 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 262 za, protiv, suzdržani, Preverimo elektronički. Glasanje otvoreno. Gospodine Stas, eto, zbog vas provjeravam. Glasanje je zatvoreno, usvojeno. Agri 17, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Agri 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Agri 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 i 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zeleni su zajeli protiv, Usvojeno. 6 i koje za, protiv, suzdržan je usvojeno. 8 i 9 za, protiv, suzdržan je usvojeno. 10 za, protiv, suzdržan je usvojeno. 12 za, protiv, suzdržan je usvojeno. Provjerimo 12 elektronički. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 14 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 15 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 16 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje elektroničkim putem, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Prelazimo na nacrt mišljenja o razrešnicama. Prva je razrešnica za Europsku komisiju. Javite mi ako mislite da možemo glasati o više amandmana skupno. 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, protiv suzdržani odbijeno. 10 za, protiv suzdržani usvojeno. 11 za, protiv suzdržani usvojeno. 12 za, protiv suzdržani usvojeno. 13 za, protiv suzdržani usvojeno. Konačno glasanje elektronički, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. E, za F su amandman 1 za protiv suzdržani odbijeno 2 za protiv suzdržani su, ALDE protiv odbijeno 3 za protiv suzdržani odbijeno 4 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi za protiv suzdržani odbijeno Amandman 5 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, Alde protiv ili za? Neka sami odgovore. Protiv, dakle, odbijeno. Amandman 7 za, Amandman sedmi za protiv odbijeno. Amandman osam, šest, Preverit ćemo elektronički glasanje otvoreno. Rekli ste da ste protiv. Dobro, usvojeno. Vratimo se na amandman 9 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 10 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 11 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 12 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Razrešnica za Europsku agenciju za okoliš EEA imamo tri glasanja. Amandman prvi, drugi, treći. Tko je za? Protiv? suzdržanim Odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem glasanje je otvoreno zatvoreno, usvojeno. E, razrješnica za EQ, agenciju za kemikalije, amandman 1 za protiv suzdržanje odbijeno, 2 za protiv suzdržanje odbijeno, 3 za protiv suzdržanje usvojeno, 4 za protiv suzdržanje usvojeno, 5 za protiv suzdržanje odbijeno. Konačno glasanje, glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Razrišnica za EMU, Agenciju za lijekove, četiri glasanja glasat ćemo zajedno. <clears throat> Amandman 1, 2, 3 i 4, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem, glasanje je otvoreno, zatvoreno, usvojeno. Razrišnica ECDC, Centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, četiri glasanja, skupno amandman 1, 2, 3, 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. I čak smo uspjeli prije 11 sati. Hvala svima na suradnji. At 11.15 we have... U 11.15 nama je ministar poljoprivrede u ime predsjedništva vijeća. 15 minuta pauze. Hello everyone. Uh, Možemo nastaviti sa sastankom. Dakle, imamo čast danas ugostiti ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj iz Rumunjske zemlje koja drži rotirajuće predsjedništvo vijeća. I to po prvi puta. Čestitamo Rumunjskoj na predsjedanju i smatramo da će ono biti uspješno. Hvala vam ministre što ste danas ovdje da nam se obratite kao odboru Envi na temama koje su sastavni dio našeg zajedničkog programa za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Bez danjega odgađanja zamolila bih vas da nam izložite svoje prioritete. Najljepša hvala gospođo predsjedateljice, draga Edina, hvala vam na ovim uvodnim riječima. Hvala što ste mi dali riječ. I hvala što ste me uvjerili da ćemo dobro surađivati, pa ću stoga početi svoj obraćanjem, a smatram da mi je to obveza u vašem odboru, tako što ću reći da e, zastupnici Europskog parlamenta i članova ovog odbora, dame i gospodo, zaista mi je zadovoljstvo i čast što sam danas s vama i što ću vam govoriti o prioritetu prioritetima e, rumunjskog predsjedanja Vijećem Europe i želim vas pozdraviti u ime e, rumunjskih poljoprivrednika, potrošača i svih onih kojima, koji se koriste politikama koje vi ovdje oblikujete i odobravate. Ovo je vrlo važan trenutak za naš, moju zemlju jer prvi puta obnašamo predsjedanje 12 godina nakon pristupa Europskoj uniji. Pred nama su dinamična vremena u kojima će se jako puno toga dogoditi što će biti važno za Europsku uniju. Uvjeravam vas da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo doprinijeli napretku evropskog projekta. Sibirski summit 9. svibnja će biti vrlo važan trenutak u oblikovanju naše vizije budućnosti, budućnosti koja će učiniti Evropsku uniju eh, kohezivnijom, demokratičnijom i snažnijom Ovaj događaj će biti prigoda da e, podignemo svijest evropskih građana o rezultatima e, odluka na evropskoj e, razini i o tome da su potrebne reforme za ojačanje evropskog projekta. Također bismo željeli imati predsjedavanje koje će biti orijentirano na građane tako da komuniciramo bolje s njima o tome što je evropski program i koji su naši napori da udovoljimo Voljimo našim građanima. Rumunjska će se truditi za vrijeme svog predsjedanja da dobije konkretne rezultate i da e, postigne dobre rezultate za svakoga od nas. Rumunjsko predsjedanje će pokušati održati snažne veze između politike Europske unije i načela kohezije između država članica regija i građana. Rumunsko predsjedanje je u srž svog rada stavilo ideju kao hezije, kao zajedničku vrijednost Evropske unije. Naša, naši prioriteti se temelje na četiri stuba Evropa kao sigurnosti, Evropa kao globalni protagonisti, eh, Evropa zajedničkih vrijednosti. U prvom stubu naš je osnovni cilj Evropa koherencije i konvergencije kako bismo koristili svim građanima i svim državama državama članicama povećanjem konkurentnosti i smanjenjem e, procijepa u razvoju, socijalni napredak, digitalizacija, pojačavanje poduzetništva, a u drugom stupu naš je općeni cilj Evropska unija koja će biti sigurna. Sigurna Europa se može postići e, većom kohezijom između država članica u kako smo suočeni sa novim e, e, izazovima koji nam prijete e, naše sigurnosti. Što se tiče trećeg stuba, naš je cilj Europa kao globalni protagonist koji će ojačati svoju ulogu tako da provodi u djelo e, globalne strategije, da imamo resurse, da promoviramo e, politiku proširenja, akcije za europsko susjedstvo i implementiranje e, globalnih obećanja koje je dala Europska unija. Što se tiče četvrtoga stuba, naši općeniti cilj da povećamo solidarnost i koheziju Evropske unije tako što ćemo promicati politiku kao što je borbe protiv diskriminacije, tako da se pobrinemo za jednake šanse za muškarce i žene kao i to da povećamo ulogu i e, sudjelovanje građana u europskim raspravama. Europsko procjenjenje će uspostaviti načela sljedećeg višegodišnjeg proračuna za do godine 2027. Taj proračun će morati e, omogućiti dobre resurse za postizanje ciljeva u sljedećih sedam godina. Ono što će naše predsjedanje napraviti na političkoj i tehničkoj razini bit će suradnja sa parlamentom, vijećom i komisijom i to će biti vrlo važno za konačni ishod pregovora o financijskom okviru. Ono što je prioritet e, za nas i teme za napredak svih europskih politika je važnost parlamenta kao predstavnika građana i to je ono što je meni jako dobro poznato, ne samo što ja imam parlamentarno iskustvo jer sam bio e, član nacionalnog parlamenta 12 godina, a bio sam članom odbora za e, poljoprivrednu politiku u tom parlamentu i, i predsjednik tog odbora četiri godine. Dakle, budite sigurni da ću biti vrlo otvoren i vrlo otvoren za suradnju s vama na konstruktivan i efikasan način kako bismo postigli što je bolje napredak u e, zakonodavnim dosijejima i u ovome duhu e, obveza i suradnje ja sam e, sastavio svoj tim. Dozvolite da vas uputim na Elizabetu i da je zahvalim eh, za sve ono što su učinili. Ja bih eh, čestitao jedini i tvojim kolegama na praktičnom i učinkovitom na eh, načinu koji ste zaokružili dosije o kojima se radi. Ja se nadam da ćemo nastaviti raditi i na ostalim dosijima na isti način. Moramo biti realistični i pragmatični obzirom da imamo jako malo vremena kako bismo postigli sporazume kako bismo završili sve procedure za usvajanje zakonodavnih tekstova prije europskih izbora. Vrijeme nam nije, prijatelj nije na našoj strani, to će biti vrlo veliki izazov za sve institucije, ali sam uvjeren da ćemo uspjeti u svemu što mislimo napraviti. Ja računam na dobru organizaciju i konstruktivni duh u e, radnim tijelima vijeća i da ćemo omogućiti našim građanima veću sudjelovanje u europskim aktivnostima. To je naš veliki cilj. Evropska unija ima najveć, najbolje standarde sigurnosti hrane, a zdravlje ljudi, životinja i e, okoliša su e, najvažniji dio svih europskih politika. Naši građani nuti da im rada bude zdrava, dobra, kvalitetna i da bude proizvedena na održivi način. Oni od nas očekujemo da poboljšamo inovacije i konkurentnost. Oni žele zakonodavni okvir koji će uzeti u obzir sve ono što oni oni žele, koji e, će omogućiti njihovo bolje sudjelovanje u donošenju odluka i to će povećati povjerenje u ono što mi radimo kao političari. Prijedlog e, za uredbe o transparentnosti i održavosti sustava evropskog e, procjene rizika je ono što često izražavaju građani o transparentnosti, o, o procesu odlučivanja. Mi temeljimo naše odluke na svakodnevnom radu i, eh, znamo da Europska eh, unija ima veliku ulogu u sigurnosti hrane. EFSO kapacitet da održi visoki standard znanstvene ekspertize i povećani pristup eh, studijama, kvalitetnim studijama, sve ove stvari su elementi koje ćemo vrlo e, rado uključiti u prijedlog komisije. Ako to budemo napravili i ako se to napravi, komisija nas uvjerava da će se sustav poboljšati, da će biti robustniji i da će biti e, vjerodostojniji, ali da će e, omogućiti inovacije i da će omogućiti bolje korištenje znanosti u pitanjima sigurnosti hrane. To je ono što mi želimo i mi ćemo aktivno doprinijeti do postizanju ovih ciljeva. Mi smo proučili amandmane i parlamenta i usporedili ih sa onim što misli e, vijeće i vidimo da su im ciljevi isti, no u nekom nekim trenucima bismo mi možda odabrali drugačiji način da napravimo taj tekst. Ja bih želio zahvaliti Pilar Juso koja je izvjestiteljica o ovom dosjeu što nam je bila dostupna i što se jako brzo uključila u pregovore o ovom vrlo važnom dosjeu časni zastupnici i, i e, e, odboru. Ja se e, veselim suradnji koja je vrlo važna ako želimo postići dogovor ovom dosjeu do sredine veljače moramo biti vrlo ekonomični s vremenom jer želimo postići cilj i to je vrlo važno ako želimo da se uredba usvoji na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u ožujku. Zdravlje životinja e, ostaje jedan od najvažnijih ciljeva za dobro funkcioniranje i razvoj e, sektora poljoprivrede i stočarstva stočarstva koje doprinosi ekonomskom rastu svake države članice Europske unije kao cjeline. I stoga rumunjsko predsjedništvo nastavlja rasprave o, o najvažnijim bolestima koje su zarazne i koje mogu prijeći granice. Afrička svinska kuga je ta e, takva bolest koja je izazov za Evropsku uniju od 2014. godine. Ona se i širi, nažalost, i treba iznaći rješenja kako bi se ograničile e, posljedice prisutnosti ove bolesti u, ponekom, u određenim teritorijima Evropske unije. Rumunjsko predsjedništvo će nastaviti nastaviti rasprave o toj bolesti i na vijeću i na mistestorskoj konferenciji u Bukureštu o kojoj ćemo držati o ovom pitanju i drugim prekograničnim e, oboljenjima životinja. Što se tiče tehničke razine, rumunjska predsjedništva će vam olakšati rasprave o jednoobraznom pristupu i ojačanju e, kapacitete prevencije Evropske unije koje će se primijeniti u svim e, državama članicama na harmonizirani način. Također ćemo naglasiti biosigurnost to je generalni koncept za sprječavanje bolesti i zaštitu eh, zdravlja životinja. I još jedna važna tema koju će predsjedništvo staviti na dnevni red je napredak u implementaciji akcijskim planova Europske unije o borbi protiv antimikrobne otpornosti u kontekstu jednobraznog pristupa zdravlju, takozvanom eh, jednom pristupu zdravlju. Rumunjska će identificirati sljedeće korake koje treba poduzeti kako bi Evropska unija postala područjem dobre prakse u e, borbi protiv e, e, ove otpornosti na mikrobe i stoga ćemo imati ministarsku konferenciju u tu svrhu u Bokoštoru. Zdravlje životinja tako je vrlo važno za nas tokom našega semestra na čelu Vijeća Europe. Mi ćemo preispitati preporuke i ono što je u svom izvješću napisao e, revizorski sud kako bismo suzili procijep između ambicija i implementacije. Da, to je objavljeno 14. E, studenoga prošle godine i stoga ćemo olakšati usvajanje zaključaka vijeća o tome pitanju. Izvoz živih životinja je jako veliki izvor prihoda za evropske poljoprivrednike. Evropsko predsjedanje će nastaviti rasprave kako bi identificiralo rješenja i najbolju praksu kako bi se bilo sigurno da za vrijeme pomorskog prijevoza životinje ostanu zdrave. ćemo okrugli stol o ovom pitanju Bokoštoru na marginama neformalnog sastanka šefova veterinarskih službi u e, lipnju. E, izgubili smo govornika. Fitosanitarni sektor e, kao svoj glavni cilj ima zaštitu e, biljnih resursa, uključujući šume, vodene bilje, divlje biljke i bioraznolikost i također ima za cilj olakšavanje sigurnu trgovinu i sprečavanje uvođenja i širenja biljnih bolesti na europskoj razini. To će uključiti i zaštitu flore i prirodnih nasada. Moramo imati vrlo, praktičnu suradnju između IPBC i Evropske unije u kontekstu strategije strateškog okvira od 2020. do 2030. godine. Akcije u fitosanitarnom području su postale relevantne u svijetlu evolucije fitosanitarnih rizika koji su povezani sa povećanim cirkulacijom e, biljaka i životinja klimatskih promjena, zaštitom bioraznolikosti e, i e, Pritom imamo na umu da svi moraju imati jednake mogućnosti za rast i razvoj. veliki raspon organizima, organizama koji su štetni za bilje, e, prijetnja su proizvodnji hrane, produktivnosti, bioraznolikosti, šumama i e, divljem e, životinjama u svom prirodnom obitetu. Cilela fastidioza je vrlo štetna za jako puno biljaka domaćina u nekim dijelovima Amerike, Azije i Europe. i stoga ja vjerujem da ako pa spriječimo obrširanje ovih nametnika u novim zemljama i regijama, onda ćemo na duge staze moći stvari kontrolirati, ograničiti širenje i čak i iskorijeniti nametnike e, putem e, opipljivih mjera. Dvije uredbe o e, zdravlju bilja 2016. 2031. i oficijalnim kontrolama 218 35 e, e, to je dio paketa za sigurniju hranu. Osnovni uvjet za implementaciju ovih orbi je ojačanje administrativnih kapaciteta e, nacionalnih tijela. Ta inicijativa je došla od bugarskog predsjedništva i to je još uvijek vrlo aktualno i stoga ćemo mi podržati dijalog između svih dionika tako da sve te nove uredbe mogu proizvesti maksimalni efekt od decembra 2020. 2019. Kao rumunjsko predsjedništvo vijeće ja vas uvjeram da ćemo željeti li promovirati raspravu o pitanjima zdravlja bilja i pojačati mm, osviještenost među proizvođačima, izvoznicima, uvoznicima i javnosti. To je vrlo važno djelasno za nas, tako da bismo mogli bolje razumjeti opasnosti organizima koji su štetni za bilje, te osnovnu potrebu da se e, poduzmu mjere i djelatnosti za zaštitu bilja, kao što je uspostavljanje globalnih standarda za zdravlje biljka, također održiva e, poljoprivredna proizvodnja i ekonomoćnost. E, godina e, bilja 2020. je vrlo važna za sve nas i stoga se već moramo početi preparavati za djelovanje u 2019. godini kako bismo mogli djelovati u 2020. godine do svibnja kada će se E, sastati šefovi fitosanitarnih službi u krajevi u svibnju. Želimo napraviti inventuru svih e, djelatnosti koje žele e, poduzeti države članice kako bi proslavili tu godinu. Želimo se obratiti udrugama, građanima i onima koji donose političke odluke, a cilj je da se Ehm, dogovorimo o konkretnim djelovanjima kako bismo našli najbolja rješenja za sve moguće izazove u regiji. Hvala vam na pozornosti, i na raspolaganju sam vam za bilo koje pitanje. Hvala. Hvala gospodinu ministru na ovoj prezentaciji. Kolege, kao i obično, Prvi krug pitanja, dva, dvije minute za koordinatore i predstavnike klubova i nakon toga će e, ministar odgovoriti na prvu seriju pitanja, a onda u drugom krugu ćemo e, čuti i sljedeća pitanja. Dakle, prvi krug počet ćemo. Gospođa Krustet ima riječ. Merci beaucoup. Je suis là. Hvala Gospodine ministre, što ste došli na sastanak odbora za okoliš, javno zdravlje i zdravstvenu ispravnost hrane. Za vrijeme rumunskog predsjedanja napredovat će se na e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Znate da smo u našem odboru e, vrlo e, da je za nas vrlo bitna zdravstvena ispravnost hrane. E, trebamo imati prakse koje će biti povoljne za okoliš i za klimu i sljedeća inačica ZPP-a ne bi smjela ni u čemu smanjiti ozelenjavanje iz sljedećeg VFO-a. E, dakle, morali bismo također izvojiti i ta sredstva i e, morati paziti sve što će u zajedničkoj poljoprivrednoj politici biti dio ekološke tranzicije. Zanima me također pitanje veterinarskih lijekova. Govorili ste o svinskoj kugi, pa bi me zanimalo što mislite kako će se širiti svinska kuga u Europi te koje mjere namjeravate poduzeti kako bi se protiv nje borilo. Također, jedno od vaših programa je otpornost na antibiotike. I e, zanima me malo više pojedinosti o vašem programu na tom planu. Hvala lijepa. A sada gospodin Branan. Hvala lijepa ministre što ste došli na naš današnji sastanak. Teško je pretjerati kada se govori o prijetnjama e, i opasnostima za klimatske promjene. Vi ste ministre govorili o tome kako je izravno i neizravno. Bez obzira na to što e, svi dolazimo iz različitih političkih stranaka, svi govorimo o klimatskim promjenama. Sama opasnost od njih je e, sada u e, problematičnoj situaciji zato što imamo klauna u bijeloj kući koji misli ako je palo malo snijega da nema globalnog zatopljenja, ali globalno zatopljenje postoji kao i klimatske promjene. I e, mi smo toga svjesni i puno smo na tome radili u ovom odboru za okoliš. U Europskoj uniji e, puno se napredovalo u borbi protiv klimatskih promjena, naročito u sektoru energetike su se emisije smanjile. Međutim, iako se u jednom sektoru ipak postigao mali napredak, još uvijek kaska za drugima, to je sektor e, poljoprivrede. Stalno e, se izdvaja novac za poljoprivredu i stalno se obećava da će u poljoprivredi smanjiti emisije, međutim do toga ne dolazi ili barem ne dolazi u dovoljnoj mjeri. Brine me stoga jer ste vi u uvodu od 18 minuta jednostavno preskočili spomenuti e, borbu protiv klimatskih e, promjena što me zabrinulo. Čini mi se da borba protiv klimatskih promjena nije naročito važnja e, od e, strane e, za rumunjsko predsjedništvo. Dobili smo prijevod onoga što se u rumunjskom parlamentu govorilo o klimatskim promjenama prije par mjeseci. I jednostavno nisam imao osjećaj da rumunjski zastupnici smatraju da je pitanje klimatskih promjena toliko važno. Stoga mislim da morate uvjeriti članove ovog odbora da će se rumunsko predsjedništvo baviti pitanjem klimatskih promjena te da te htjeti postići da izdvajanje sredstava za sljedeće e, ZPP od 7 godina da će e, se tu vezati e, izdava, izdvajanje novca za borbu protiv klimatskih promjena. Jer mm, će način na koji to funkcionira će prostati svega pet godina da se time efektivno bavimo, što nije dovoljno. A istovremeno govorimo o tome e, da će se za bio gospodarstvo ključno za protiv e, klimatskih promjena, e, da će se time otvoriti milijun radnih mjesta, zelenih radnih mjesta. Dakle, je s jedne strane da neka radna mjesta se dovode u pitanje, ali druga radna mjesta ostaje. Hvala. Sada gospodin Demesmaker. to i gospodine ministre, na ovo na ovaj odbor za okoliš. Hvala na vašim riječima. Za vas imam dva pitanja. Prvo govori o ulozi biotehnologija u poljoprivrednom sektoru u budućnosti. Biotehnologije predstavljaju sektor inovacija koji je značajan ja sam i flamanac, Flandrija je regija koja prednjači u tom smislu i biotehnološka istraživanja jedno su od najznačajnijih industrijskih sektora u Flandriji i mogli bi značajno postignuća na tom planu povećati zaštitu bilja. Dakle, da imamo bolju E, produktivnost, a da manje moramo koristiti obradivo zemljište i recimo boriti se protiv suše na taj način. Međutim, u tom smislu je jako čudna odluka Suda Europske unije e, gdje su e, genetičke istraživanja se smatralo zapravo da takve inovativne bilje predstavljaju GMO biljke jer na taj način u zametku ubijemo svu vrste inovacije. Što vi mislite o toj odluci suda e, i namjeravate li vi za vrijeme vašeg predsjedanja poduzeti nešto da se razvijaju biotehnologije? Drugo, zaštita životinja za vrijeme e, prijevoza. O tome ste govorili u vašem uvodnom izlaganju. Krajem 2018. godine usvojili smo E, mišljenje o uredbi broj 1 iz 2005. godine s obzirom da smatramo da je provedba te uredbe e, puna manjkavosti i da bi se mogla poboljšati. Govorimo o životinjama prekogranično, ali ne o prevozu tih životinja. Mislite li vi dakle, da je uredba broj iz 2005. manjkava i što namjeravate u slučaju e, da jest tako načiniti u tom smislu? Gospođa Miller ima riječi. Hvala lijepa. Najprije želim e, rumunskom e, ministru sve najbolje za predsjedanje, jer vaš zadatak neće biti lak. Mnoge važne dosije htjeli bismo dovršiti prije europskih izbora. Za to nam će biti potrebna vaša e, pomoć. Pročitala sam prioritete rumunskog predsjedanja koji stavljaju težište na velike sektore djelatnosti. Mi želimo da se naš rad tu ne zapostavi. Posljednjih mjeseci na našem odboru ali također i na posebnom e, odboru za istragu za pesticide e, bavili smo se e, različitim pitanjima i osvrnuli smo se na rad EFSE. Znam da ste se i vi osvrnuli na rad Europske agencije za zdravstvenu ispravnost hrane. Mnogi vrlo veliki stručnjaci tamo rade, međutim treba im se poboljšati financijska omotnica. S druge pak strane, što se tiče komunikacije o rizicima, treba napredovati. Jer ja mislim da komunicirati na tom planu jest vrlo važno. Europski građani moraju shvatiti kakva je razina E, sigurnosti, e, zdravstvene ispravnosti hrane. I što se sve krije iza cijelog tog lanca? Radi se o vrlo važnoj temi, prevažnoj da se e, ona ne dovrši i da se njom pozabavi tek nakon izbora. Dakle, konkretno vas želim pitati što namjeravate napraviti na tom planu. Postoji još jedna tematika koja me posebno zanima. Puno smo raspravljali o direktivi o pitkoj vodi. Za sada još uvijek čekamo da se vijeće izjasni. I jučer su kolege imale priliku izjasniti se o tom dosjeu. Sasvim sigurno imate informacija o oba ova pitanja koja sam vam uputila. Hvala sada gospodin Hojsling. Hvala lijepa. Pred vama je jako puno posla i nedovoljno vremena. Kao i obično, tim gore što su sada još i evropski izbori. Mislim da ćete dati bilo kakve rezultate o ZPP-u prije evropskih izbora? Moram reći da sam jako skeptičan u tom smislu. Vidimo da su stajališta u vijeću vrlo različita i trebali bismo zaista uredbu dobre kvalitete u tom smislu. Djelomično se slažem s gospodinom Brenom, jer e, moramo e, pridobiti poljoprivredu u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, i poljoprivreda mora imati ciljeve smanjivanja emisija koje ja za sada još nisam uočio. Druga stvar je pak gubitak biološke raznovrsnosti do koje djelomično dolazi zbog poljoprivrednih aktivnosti. Moramo naći za to rješenje. Ne možemo se zadovoljiti samo zaštitom nekih područja. I poljoprivredom se mora štititi priroda i poljoprivreda mora manje zadirati u cikluse biološke raznolikosti. Jučer sam postavio isto pitanje vašim kolegama koji su bili tu. Jako se kritizira naime Rumunjska zbog krčenja šuma u nacionalnim parkovima. E, Čuli smo da nije to tako problematično, ali e, mi vidimo ovdje da se neće poštovati ciljevi zaštite šuma u prirodnim e, rezervatima. Što vi mislite o tom krčenju šuma? Postoje također sve što je vezano za prehranu E, sve mora dakle biti transparentno i taj dosije također mora apsolutno usvojiti protiv europskih izbora. Također bi se trebalo riješiti pitanje vezano za pesticide u tom roku, jer e, mislim da je to vrlo važno. Nije sve naravno ruka Europske unije, ali moramo pokazati veću transparentnost i nadam se da će nam rumunjsko predsjedanje u tome pomoći. Osvrnut ću se sada još na nešto sam čuo iz usta jednog od kolega. Kako e, riješiti e, problem vezan za prevoz životinja. Tu mislim da zaista postoji puno problema. Hvala. Gospodine ministre, ovo je bio prvi krug pitanja. Izvolite sada, e, dajte nam na njih odgovore. E, hvala lijepa za postavljena mi pitanja. Iskreno govoreći, ta sam pitanja i očekivao. Da, tu sam u Europskom parlamentu i e, tu sam u odboru koji objedinjava sve ciljeve zajedničke poljoprivredne politike kako bi e, se ispunile potrebe za proizvodnjom hrane i za e, to da se prilikom proizvodnje hrane štiti okoliš kako bismo istovremeno zadovoljili sve potrebe potrošača koji imaju e, odgovarajuće potrebe i kriterije kvalitete kada se radi o prehrambenim proizvodima koji proizvode europski poljoprivrednici. Budući da imam priliku, zahvalit ću sada u ime rumunskih poljoprivrednika na vašem poboljšanju zajedničke poljoprivredne politike. To je bilo korisno za rumunske poljoprivrednike. E, trenutno smo u fazi revizije zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje koje će teći od 2021. do 2027. godine izrađujemo ZPP za Europu koji mora udovoljiti kriterijima koje ste vi ovdje spomenuli, a kao i očekivanjima društva općenito. E, jer i poljoprivrednici e, očekuju e, određene stvari od nas. Naravno, pokušat ću biti što uvjerljiviji i e, mi e, moramo ispravno analizirati situaciju. Najprije ću se dakle osvrnuti na klimatske promjene. Kako e, mi shvaćamo stvari, Ljudi e, o e, klimatskim promjenama e, kažu da je to stvarnost, da je do klimatskih promjena došlo i da to nije izmišljotina. Zajednička poljoprivredna politika za razdoblje od 2021. do 2027. godine ima sasvim posebno mjesto za klimatske promjene. I e, ZPP može dati odgovor na klimatske promjene odgovarajućim alatima koji mogu pomoći dakle, se protiv njih bore. Situacija nije dobro sada, ne znamo koliko će se pogoršati u budućnosti. Na ovom odboru, s obzirom e, da smo mi e, jako e, povezani s radom vašeg odbora, moram reći da smo isto mišljenici po pitanju djelovanja protiv klimatskih promjena. I također kad se radi o zaštiti pojedinih e, zaštićenih područja. Pitali ste me što ja mislim kakva će poljoprivredna politika biti kako bi bila istovremeno na e, udovoljavala kriterijima kako potrošača, tako i poljoprivrednika. Mi želimo naravno štititi e, prirodu, zadržati biološku raznovrstnost, ali i e, želimo da ona bude dobra za ljudsku aktivnost. Istovremeno moramo uzeti u obzir svakodnevnu potrebu poljoprivrednika da proizvode E, zdravstveno ispravnu hranu u jednom e, zdravom okolišu. Klimatskim promjenama e, može se baviti tako što će se pametno tumačiti znanstvene teze. Može se boriti i dobrim korištenjem biotehnologija. I e, pritom čovjek i priroda mogu biti skladni. Dakle, moramo imati i dalje tu e, mogućnost harmonije između čovjeka i prirode. A E, zajednička poljoprivredna politika treba nam dati odgovarajuće alate. zajednička poljoprivredna politika daje nam rješenja na probleme s kojima se moramo nositi ili barem ona bi morala dati odgovor na to. Što se tiče genetski modificiranih organizama, e, e, i mutageneze Način na koji je sud Europske unije protumačio mutagenezu je vrlo važno za poljoprivrednike. Ono što je ovdje naime vrlo važno jest e, putem zakona možemo pokazati razliku između spontane mutageneze, između provocirane mutageneze i transfera gena. Tu su nam potrebni jaki i jasni alati. S obzirom na klimatske promjene, biotehnologija može biti rješenje stvaramo tehnologije e, koje e, želimo ojačati kroz e, zajedničku poljoprivrednu politiku tako što imamo različite načine obrade tla, što se stavlja zemlja na ugar i tako dalje. Moramo dakle omogućiti kontinuitet biološkog procesa. Moramo dakle uložiti napore za potporu inovacija i istraživanja kako bismo dobili e, nove vrste, nove sorte, sorte koje će biti otpornije na sušu ili pak otpornije na štetočine ili na bolesti. U ovom času i nas i komisiju brine što su se pojavile vrlo ozbiljne bolesti kao što je eksilela fastidioza. I korov je jako prisutan on može smanjiti prinos za 30 do 80%. Odgovor na sve te probleme je u našim rukama kada donosimo odluke kako sada, tako i kada budemo takve odluke donosili u budućnosti. A poljoprivrednici se moraju ispravno ponašati, moraju odgovoriti na različite potrebe za hranom moraju istovremeno održati e, e, ravnotežu u prirodi i održati biološku raznolikost. Ukratko, ono što mi sada možemo napraviti, dakle, to su zakonski aspekti nas u vijeću, vas u parlamentu ili pa komisija. Što god mi sa zakonskog aspekta napravimo, moramo to činiti kako bismo odgovorili na probleme koji se javljaju u poljoprivredi, ali ne samo u poljoprivredi. Dakle, Sud Europske unije donio je odluku mi e, pratimo situaciju na tom sudu, a naročito na mogućnost otvaranja rasprave o budućnosti biotehnologija. A sada nešto o antimikrobijalnoj rezistenciji. To je jako važna tema i rumunjsko predsjedništvo namjerava se boriti protiv tog velikog problema. Zato će e, Rumunjsko predsjedništvo organizirati konferenciju za e, smanjivanje manjkavosti e, u borbi protiv antimikrobne otpornosti. Naročito što se tiče mrse u bolnicama. Sasvim ste imali pravo kada ste se osvrnuli na tu temu. Jer istraživači, poljoprivrednici, političari i državni dužnosnici moraju se svakodnevno u današnje vrijeme boriti protiv svinske kuge. Nažalost, ona je zahvatila i Rumunjsku. Od 2012. pa do 2017. godine Rumunjska je branila istočne granice Europske unije i to granice u duljini od 1400 km. Nažalost, virus je ušao u područje koje većina vas poznaje, gdje je većina vas bila, područja na koje smo mi u Europi jako ponosni. A to je delta Dunava, to je zaštićeno područje CD-a. To je područje gdje postoji izuzetna biološka raznolikost. Mi smo jako svjesni ekološke vrijednosti tog područja. Nažalost, virus je ušao u deltu Dunava i uzrokovao čitav niz problema. protiv koji se Rumunjska odlučno bori. Zahvaljujući pomoći Europske komisije uspjeli smo e, glavninu e, tih e, dijelova ipak zaštititi. Jako dobro surađujemo i sa susjednim zemljama, a surađujemo i sa stručnjacima i nadležnim tijelima u komisiji iz glavne uprave Sante. Surađujemo s velikim stručnjacima na svjetskom glasu koji nam pokazuju što da činimo i e, kada e, se sve to zbroji, uključujući i naš e, program da se za vrijeme našeg predsjedanja vijećem ta tema stavi na dnevni red, mislim da će to rezultirati mjerama koje ćemo sada odmah e, provesti i isto tako trebamo uložiti u više istraživanja kako bismo našli u bliskoj budućnosti rješenje protiv te, e, za protiv te bolesti. Što se pak tiče ovih raznovrsnih interesa, a isto tako uzimajući u obzir činjenicu da vrijeme nije na našoj strani, jer svjesni smo svih političkih događaja koje se trenutno odvijaju i koje nam predstavljaju. Rumunsko predsjedništvo zajedno sa stručnjacima, sa svim dionicima. I svima onima koji vode ovaj interinstitucijski dijalog namjeravamo što je prije moguće dovršiti prioritete koje smo odredili i danas predstavili. Zaključno mogu samo reći da klimatske promjene nisu nešto čime se ne bavimo. Jer klimatske promjene su tu, one su stvarnost. Osim toga, reći ću par riječi o tome kako pomažemo poljoprivrednike i e, kako im dajemo neke instrumente e, za svakodnevni rad, dajmo im alate u ruke da se bore protiv bolesti i protiv e, štetočina koje mm, narušavaju proizvodnju i e, pokušavamo izbjeći da poljoprivrednici moraju kako bi se protiv toga borili sami plaćati za to. svi oni koji su se pitali kako Rumunjska može odgovoriti na izazove koji su pred nama, dopustite mi dakle da kažem da ćemo poduzeti konkretne mjere i da ćemo blisko surađivati s komisijom i s parlamentom kako bi se ti problemi mogli riješiti. U bliskoj ćete budućnosti dobiti sve konkretne odgovore na ova konkretna pitanja. S obzirom dakle na prirodu samih pitanja, i s obzirom na to da blisko surađujemo s drugim odborima u vašem parlamentu, prvenstveno ovdje mislim na odbor Agri, e, gdje ću osim toga e, sutra izložiti rumunjske prioritete e, na planu poljoprivrede. Govorit ću o onome što je bitno za vijeće i odgovoriti na one koji nas slušaju, koji od nas očekuju odgovore. Mislim ovdje prvenstveno na poljoprivrednike, one koji proizvode hranu u Europi. A sada idemo na drugi krug pitanja. Molim da svi govorite po jednu minutu. Najprije gospođa Delej. Hvala lijepa. Gospodine ministre, vi ste nam e, e, vrlo dugačko izlagali vaše prioritete. Međutim, govorili ste o nekim konkretnim pitanjima i zato vas ja želim pitati o onome što je odlučio ovaj odbor o sljedećem ZPP-u, o tome kako će izgledati sljedeća inačica ZPP-a, kako je ekonomska, e, tako i ekološka ali isto tako što se treba napraviti kako bi ekologija bila nešto što otvara mogućnosti u poljoprivredi. Trebamo prestati suprostavljati ekologiju i ekonomiju. A mi također trebamo proizvoditi i hranu za naše životinje, moramo proizvoditi biogoriva i moramo postati neovisniji kada se radi o uvoznim proizvodima. GMO je nešto što dio europskih građana odbija u ovom času. Kolega Demes Maker je postavio pitanje u tom smislu. Insistiram na tome da moramo naći e, načina da smanjimo korištenje fitosanitarnih proizvoda koristeći više nove proizvode iz e, biotehnologije. Hvala, gospođo Serbo. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Mm, dobrodošli ministre i želim vam sve najbolje tijekom ovog semestra. Imat ćete težak zadatak u pregovorima oko budućeg ZPP-a. Paket nakon 2020. godine nudi veću fleksibilnost državama članicama, a komponenta za ozelenjivanje čak se može reinterpretirati na nacionalnoj razini. Dakle, to je velik broj tema koje su vezane uz vašu razinu ambicije. Možete li nas uvjeriti da će u vijeću promicanja održivih bioloških praksi biti vaš prioritet i obećati nam da nećete podržati nacionalizaciju ZPP-a kako određene države članice se ne bi krenule, okrenule industrializiranije poljoprivredi dok se druge usredotočuju na održiviju i zeleniju poljoprivredu. Hvala zastupnik Turkano. Hvala lijepo. Ministre, dobrodošli i u moje ime. Dobrodošli na odbor Envi. Želimo uspješno predsjedanje. Govorili ste 20 minuta sada, no nažalost niste nam dali nikakve opipljive odgovore na kakve smo ovdje navikli. Gospođa Grostet vas je pitala o organskoj poljoprivredi, tu nam niste dali odgovarajući odgovor. I ja sam imao, planirao slično pitanje postaviti o ekološkoj poljoprivredi, ali neću ga postavljati ponovo. Naše kolegice su već to učinile. Imamo mnogo novca uloženog u program LIFE, 5,9 milijardi eura. Rumunjska ima 20% svog područja obuhvaćenog tim programom, trećina područja je pod šumama, drugo je poljoprivredno zemljište. Ti poljoprivrednici imaju određena ograničenja u tome kako smiju obrađivati svoju zemlju. Ja osobno sam predložio izravne naknade, izravnu kompenzaciju poljoprivrednicima. Slažete li se s tim prijedlogom i ukoliko da, što ćete u tom smjeru učiniti. Zastupnica Šarpirik. Hvala. Zahvalila bih ministru na prisustvu. Što se tiče otpornosti na antibiotike, mogu da pitati koji su ministri pozvani na konferenciju i da li je parlament također pozvan. Francis Grostet je vrlo intenzivno uključena u to. I da li radite u Rumunjskoj na tome trenutno jer to je vrlo važno i za poljoprivredu i za okoliš. Što se tiče svinjske groznice, da li trenutno radite na razvoju ljekova za borbu protiv toga jer to je također ključna stvar za nas. Treće, vukovi. Moramo se uhvatiti u koštac s tom temom. Znamo da je tu i poljoprivreda uključena. Naime, perad i druge životinje osjećaju utjecaj toga. Gospodin Dorfman je ovdje predložio jednu rezoluciju, tako da se parlament time već bavi. Gospodine ministre, najprije moram reći e, da mi je bilo drago čuti iz vaših usta ono što ste rekli o novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Paš kao što je rekla kolegica e, Dela E, e ZPP o kojem će govoriti sljedeći parlamentarni saveziv morat će se baviti aspektima i proizvodnje i sigurnosti hrane. U tom smislu je 2018. godine u prosincu e, Francuska e, predložila da se stvori jedna jedinica koja će mhm. nadzirati i kontrolirati e, prehranu u Europskoj uniji. Da li predsjedništvo želi E, podržati u sljedećih nekoliko mjeseci da se zaista osnuje e, to tijelo za istraživanje ovih e, aspekata. Zastupnik Bušoj, hvala lijepo. MR je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 2019. godine. Ja to doživljavam kao jedan od najvećih izazova s kojima će se naši zdravstveni sistemi suočiti u nadolazećim godinama ako hitno ne počnemo djelovati. važan razlog za ovu situaciju je nerazumno korištenje antibiotika i ljekova Konferencija će ćete održati u ožujku dobra je prilika za rumunjsko predsjedništvo da donese neke važne odluke. Ona će okupiti više ministara, ali možda i kolege iz Europskog parlamenta mogu biti pozvani. Gospođa Grostet je jedna od osnovnih zagovornica borbe protiv AMR-a tako da bi onda možda drugi kolege mogli neku dodanu vrijednost ovdje ponuditi. Moje pitanje se tiče afričke svinjske groznice. Kako tu doživljavate razmjenu najboljih praksi na europskoj razini i pomoć koju neke države članice mogu ponuditi Rumunjskoj? Jer u Rumunjskoj, nažalost, broj slučajeva čini se da raste više brže nego u drugim državama članicama. Zastupnik Brennan ponovno kratko pitanje s moje strane. Spomenuli smo velike grabežljivce, obično mislimo na vukove. Postoji jedna studija slučaj iz Slovačke koja pokazuje gdje da ondje gdje postoje vukovi čini se da nema svinjske groznice. Dakle, može biti da veliki grebežljivci poput vukova igraju ključnu ulogu ekosiste, u ekosistemu i iako postoje argumenti protiv njih, postoje tu argumenti i za njih. Eto, ministre, još jedan novi veliki krug pitanja, izvolite. Hvala, naravno, da, to je prirodno, to je objektivno čisto i nužno. Što se tiče proteinskih plodova. To je nešto čime se naše predsjedništvo bavi, što nas zanima i na temelju većeg broja tema koje je znanost potkrijepila, kao i sami poljoprivrednici u praksi, nakon što se smanji korištenje herbicida kao jedna nužna mjera za zaštitu okoliša što će poljoprivrednici koristiti umjesto toga. Kako ćemo zamijeniti herbicide kako bi poljoprivrednici dalje mogli koristiti svoju zemlju, dobiti rezultate i dobru proizvodnju. Dakle, to je izazov koji je pred nama. Europa ovisi o uvozima. potrošač soje, uvozne soje. I nažalost, tu govorimo o GMO soji. Dakle, ono što želimo učiniti je na dnevni red sastanka 28. staviti pitanje proteinskih usjeva. Zbog čega? Kako bismo mogli vidjeti koje je stanje i otvoriti, pokrenuti jednu raspravu u državama članicama. Dakle, kako bismo podržali to pitanje u kontekstu ZPP-a i povećali korištenje tih proteinskih usjeva. Dakle, radi se o odgovoru koji istovremeno daje rješenje za dva velika izazova. Problem toga kako obrađivati tlo za poljoprivrednike i također kako uvesti više proizvoda za gnojenje za različite usjeve To će još uvijek omogućiti dostatnu proizvodnju hrane a poljoprivredima ponuditi financijsko jamstvo tržište se mogli stavljati dalje sigurni proizvodi. Dakle, koristeći taj instrument vezano uz uvođenje novih biljnih vrsta u kontekstu zelene poljoprivrede i koristeći ono što sama priroda, zakoni prirode su stavili u biljni genom sve te stvari će nam omogućiti korištenje prirodnih uvjeta bez unošenja kemikalija u tlo. Tako, dakle, možemo pronaći odgovor na ta dva pitanja, proteinski usjevi i ekološka poljoprivreda. Te stvari su u zanimanju i našeg predsjedništva i naših poljoprivrednika i zapravo su to trenutni izazovi za pružanje nužnih proteinskih usjeva unutar Europske unije. Što možemo učiniti? Imajući na umu naravno uvjete u zemljama članicama. Ja kao predsjednik poljoprivrednog vijeća mogu uzeti u obzir želju država članica da se kreću u određenom smjeru. Jedan moj bliski kolega sa znatnim iskustvom u poljoprivredi s njim se mogu sastati bilateralno kako bih kao rumunjski ministar poljoprivrede mogao razgovarati o konkretnim mjerama koje možemo ponuditi u kontekstu Natura 2000 i pristupanja fondovima koje ste spomenuli. I tu bih također zahvalio na vašem interesu za ovu temu. analizirat ćemo i prijedlog Francuske što se tiče tijela koje se bave kontrolom imat ću priliku sastati se sa svojim kolegom Didierom no u vremenu svih drugih država članica koje će naravno sudjelovati u raspravi. Njime ćemo priliku potvrditi da interes i praktična mogućnost podržavanja jednog takvog tijela može biti učinkovita i postati sastanku kojeg ćemo organizirati kao rumunjsko predsjedništvo pozvat ćemo osobe iz nadležnih odbora. I ja ću se osobno pobrinuti za to jer smo savršeno svjesni naših zajedničkih interesa u borbi protiv izazova koji su pred nama. Zajednički možemo pronaći rješenje i možete biti uvjereni da ako još niste dobili da ćete dobiti pozive na naše konferencije i da ćemo rado surađivati s vama i ovo je izravna pozivnica koja vam sada kao ministar poljoprivrede upućujem da dođete u Rumunjsku da prisustvujete našim sastancima kako bismo mogli raspravljati o pitanjima koja ste danas spomenuli. Sastaćete se sa ljudima iz istraživačkog sektora, sa znatnim iskustvom kako bismo svi mogli imati kvalitetne razmjene gledišta i pronašli najbolja rješenja na naš, u smjeru zajedničkog uspjeha. Što se tiče velikih grabežljivaca, to je naravno jedan prirodan, normalan razlog za brigu u svim državama članicama, uključujući i Rumunjsku. Imat ćemo sastanak opak od rijeke kako bismo obrinuli se da postoji ravnoteža i da damo odgovore na pitanja. Ja dijelim vašu zabrinutost i postavljaju se pitanja koliko životinja možemo imati, gdje, kako bi trebalo izgledati ravnoteža potrebna za održavanje biološke raznolikosti i teoretski i u praksi, ali da se isto tako zaštiti poljoprivrednike koji imaju očekivanje da ih se zaštiti stočari su također suočeni sa znatnim problemima zbog velikih grebežljivaca što donosi do velikih gubitaka i to su sve stvari s kojima se moramo pozabaviti. Hvala. Hvala ministre, hvala na vremenu koje ste s nama proveli i želimo vam svu sreću u mjesecima pred vama na čelu Europske unije i sredno s preostalim dosijejima. Dakle, danas popodne ćemo u 14.30 imati rumunjsku ministricu zdravlja. Hvala.